sigurnosti, ali prije nego što dam e, riječ povjereniku Stiljanidesu, kojem se zahvaljujem da je došao danas na e, naš sastanak. Želim vam obavijestiti da iz zdravstvenih razloga potpredsjednica komisije Federica Mogherini ne može doći na plenarnu sjednicu. I zato dajem riječ povjereniku Stiljanidesu. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, dragi kolege, Libija je u kritičnoj situaciji. Situacija na terenu stalno se pogoršava. Unutrašnje raseljene osobe povećavaju se u broju. A zaista pred značajnom smo humanitarnom krizom. E, školstvo i zdravstvo ne funkcioniraju. Velik broj škola i bolnica gotovo da uopće nije u funkciji. A e, proizvodnja je jako niska, nema više likvidnosti, nema više gotovine Vlada je smanjila sve subvencije, libijski dinar jako je devalvirao, a rezultat toga je da je ogromno se povećala inflacija. Situacija se pogoršala e, i na vojnom planu. Prekidi vatre koje su lokalni nisu značajni u svojoj prirodi. Zločini su nekažnjeni, a rezultat toga je da bande kriminalaca krijumčare ljudima. Granice ne postoje, prevelik broj ljudi riskira život na moru u malim brodicama. Sve više Libijaca pokušava otići u inozemstvo. Tunis je dosta pomogao. Međutim, većina Libijaca više nema nikakve ušteđevine i ne mogu spojiti kraj s krajem. Rat je bio koristan samo za terorističke grupe kao što je primjerice Daesh. I oni predstavljaju opasnost koja se ne može zanemariti. I e, vidimo da je u Libiji društvo jako podijeljeno. Kada e, bande ne uspijevaju savez sa lokalnim e, milicijama, onda prave probleme na e, na terenu. Primjerice, teroristi su tako napravili probleme na e, autocesti između Tripolija u Bengazi. I jednostavno prisustvo tih terorista još je nešto zašto bismo trebali tražiti da se oformila vlada nacionalnog jedinstva. Došlo je do napretka u političkom procesu. Bernardino Leon, specijalni izaslanik Ujedinjenih naroda, radi sve što može kako bi e, vladu i nacionalnu skupštine iz Tobruka i one u Tripoliju povezao, a mi ga u tome podržavamo. Prošlog tjedna u New Yorku na glavnoj skupštini e, naroda Ujedinjenih naroda pokazala je da je zaista podržava napore Bernardina Leonea i mi zaista tražimo da obje strane e, potpišu sporazum. Mi smo konačno u Njurku vidjeli nešto što nam je dalo nade. Cijela međunarodna zajednica, uključujući i sve susjede Libije, su želji da se nešto učini, a to je djelomični rezultat aktivnog lobiranja Europske unije i njezinih država članica. Europska unija igrala je važnu ulogu u dovođenju procesa do tog stupnja. Doslovce smo radili danonoćno kako bismo podržali ideju vlade nacionalnog jedinstva. Sada je međunarodna zajednica ujedinjena oko tog pitanja, a libici su tada ti koji moraju preuzeti odgovornost i osnovati vladu koja će stati na kraj propasti njihove zemlje. Vrlo dobro znamo da ako se oformi vlada nacionalnog jedinstva, da do promjene u Libije neće doći preko noći. Vjerojatno će biti potrebno vremena da se situacija poboljša, čak i ako sve bitne stranke potpišu taj sporazum. Međutim, stvorit će mogućnost za poboljšanje. I to neće biti zaključak procesa, već njegovo polazište. Dopustite mi da vam kažem koji su strateški ciljevi Europske unije. Mi sada pripremamo aktivnosti koje želimo ostvariti. Želimo sigurnost, stabilnost i vladu koja će biti odgovorna pred libijskim građanima koji su zaslužili da žive u miru i da se poštuju njihova ljudska prava. Želimo da libijska ekonomija pronovno procvjeta i da trguje s Europskom unijom. Želimo da krijumčari koji eh, žive od očajnih ljudi, da oni konačno budu izvedeni pred lice zakona. Želimo da Libija počne ponovno nadzirati svoje granice, te da se stvore jače institucije i da e, se osnuje dakle nova vlada koju ćemo mi podržati. Spremni smo izdvojiti 100 milijuna čim dođe do političkog dogovora. To će uključiti čitav niz mjera koje će se financirati iz e, europskog proračuna za Libiju koja je već programiran kao instrument za sigurnost i mir. E, taj će novac e, omogućiti da se ponovno libijske u institucije na svoje noge. ćemo podršku upravljanju na lokalnoj vlasti, e, također ćemo podržati organizacije građanskog društva. Pomaći ćemo da se e, život vrati u normalu i pomoći ćemo s osnovnim e, uslugama, uključujući i zdravstvenim uslugama. E, pomoći ćemo ministarstvima koji najviše rade na upravljanju migracijama. Pokušat ćemo postaći zaposlenje kako bismo mladim ljudima u Libiji ulili nadu i kako bi ta zemlja se ponovno osovila na svoje noge. E, pokušat ćemo pomoći i naj bitnim potrebama ljudima koji su u najtežoj situaciji. Europska unija pomaže Ujedinjene narode i e, sjedište e, u kojem radimo je u Tunisu, a sa Ujedinjenim narodima također planiramo dugoročnu pomoć novoj vladi u različitim sektorima želimo također igrati bitnu ulogu u svim zajedničkim radnim skupinama. Radi se o radnim skupinama međunarodne zajednice i libijske vlade. One se upravo sada uspostavljaju. Međutim, sada je došao trenutak da libijske stranke povuku potez i to će biti odlučan potez koji nitko ne može napraviti umjesto njih. Svjestan sam da je Europski parlament uvijek želio da dođe do političkog sporazuma. Uvjeren sam da ćemo igrati ključnu ulogu kako bismo strankama pomogli da dođu do stabilne situacije. Zaista je došlo vrijeme da stranke pokažu da znaju predvoditi naciju i da se potpiše sporazum. Došlo je vrijeme da se da Libija opet stane na svoje noge. Hvala povjereniku Stiljanidesu. Sada ćemo otvoriti raspravu. E, prvo imaju riječ klubovi zastupnika za Europsku pučku stranku, e, gospođa Gabriel. Na dvije minute. Hvala. Poštovani kolege, po prvi puta od 2011. godine Libija ima plan za potpunu tranziciju. Moramo pozdraviti napore što ih je uložio Bernardino Leone, a Europska unija mora mu bezrezervno dati podršku. Različite političke stranke moraju sada preuzeti odgovornost za Libice, ali isto tako i za rješavanje situacije koja sada od te zemlje čini opasnost za regionalnu i međunarodnu sigurnost. Međunarodni pritisak treba nastaviti. Kao što ste vi rekli, povjereniče, nije došlo vrijeme da se raspravlja o uvjetima, već da se nešto napravi u okvirima vlade nacionalnog jedinstva. Trebamo paziti na regiju Sahela. Ona je zaista ključna kako bi spriječilo da se proširuju zone nesigurnosti. Moramo e, pomoći tranziciji u Nigeru, baš kao i u Maliju. Moramo pomoći pri borbi protiv terorizma i protiv krijumčarenja. I zato E, vas pozivam da Evropska unija više surađuje s afričkim partnerima po razmjeni e, obavještajnih informacija. Isto tako treba podržati različite inicijative za mirovni postupak u svijetu. Žene moraju u tome više sudjelovati. Povjereniče, nalazimo se sada na prekretnici u libijskoj situaciji, a situacija u Siriji je takva kakvu znate. Što Evropska unija može učiniti kako bi pomogla situaciji u Libiji? Ovo je pitanje koje je ostvarno. Hvala. A sada gospodin Bostinar u ime socijalista i demokrata na dvije minute. Hvala predsjedniče, puno hvala povjereniče na informacije što ste dali sada ovom parlamentu. Jer Libija je zaista bila jedna od glavnih tema na glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Po pitanju Libije moramo se postaviti pitanje. Više puta smo rekli u ovom parlamentu i to svaki puta kad bi istekao neki rok. Svaki puta bi se reklo ne smijemo više izgubiti na vremenu. Ali kad god se čini da vidimo svjetlo na kraju tunela, još uvijek nije na svjetlo dana izašla vlada nacionalnog sporazuma. I to nije šala što ja sad kažem, niti dosjetka. Treba reći da o tome ovisi ne samo budućnosti i sudbina jednog naroda, već cijele regije one su zaista povezane za način na koji će se situacija razvijati u Libiji. Daješ ne čeka, ne gubi na vremenu. Jednostavno e, on se širi gdje god je plodno tlo. Ujedinjeni narodi i međunarodna zajednica ne mogu se dopustiti propalu državu u Libiji. Ali ono što je najvažnije, da oni koji zaista žele da e, Libija e, ponovno zaživi. Oni su najvažniji. Libija je sada u rukama libijskih građana i njihovih čelnika. Ova humanitarna kriza mora prestati. Kao što smo čuli puno puta, Evropska unija je spremna vi ste sada rekli na koji način bi e, Europska unija pomogla vladu nacionalnog jedinstva u Libiji. Iz tog je razloga vrlo važno da sve strane e, budu zajedno, ali znate, uvijek morate biti svjesni da nema savršenog sporazuma za sve strane, jer treba uvijek praviti kompromise. A Posebni izaslanik Ujedinjenih naroda dao je prijedlog sporazuma i sada postoji novi rok koji mora biti posljednji u slučaju u protivnom slučaju e, Libici su ti <clears throat> koji će platiti ceh e, ako to propadne. I još za kraj, nemojte zaboraviti da Europa mora napraviti nešto o dvije teme. Prvo, da razmotri sankcije za one koje ne potpisuju sporazum, a isto tako i za one koji vode ratove putem posrednika. Hvala lijepa, a sada riječ ima zastupnik Demes Maker na jednu minutu. Hvala lijepa. Znamo da visoka e, predstavnik dobro poznaje situaciju u Libiji. Situacija je tamo zaista očajna. Mm, iskraziti međunarodnu vladu je nešto što je zaista nužno. Moramo imati institucije koje će zaista funkcionirati. Ima puno pitanja na koje nemamo odgovore o pomirenju, o pravosuđu. Kako mogu različite etničke skupisno ponovno međusobno živjeti? Kako će e, oni, e, kakav će biti njihov suživot, kako se mogu kazniti odgovorni za tolike žrtve u Libiji. Također treba omogućiti i mladima da stvore vlastito mišljenje na koji način se inače može stvoriti građansko društvo. Ako ujednjeni narodi ne odgovore na te izazove u Libiji, bit će nemoguće stvoriti mir trebamo izbjeći ovakvu situaciju i zaista vrijeme leti. Moramo imati konkretne rezultate. Sada na Barandijara na dvije minute. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Prijedlog koji je ovdje na stolu bez sumnje je posljednja mogućnost koja se otvara kako bi dvije e, stranke e, zaista se pridržavale e, prekida vatre i kako bi potpisali sporazum koji bi stvorio vladu koja bi omogućila nešto i toj državi i cijeloj regiji. 20. listopada ističe rok i ako se do onda ne stvori vlada nacionalnog jedinstva, pregovori će morati početi od nule što je još gore, situacija je loša za cijelu libijsku populaciju, ali će e, već e, imati i druge negativne posljedice, balkanizaciju te regije i mogućnost da se stvori islamska država. Mi ovdje govorimo da se širi, a u Libiji kontrolira zonu veličine Švicarske. Oni su jako dobro organizirani kako i u Iraku, tako i u Siriji. I e, Daesh mm, je čak ima i ratne brodice. Dakle, moramo zaista paziti e, što se događa u našem neposrednom susjedstvu. E, moramo učiniti sve što možemo kako bi pregovori se zaključili i moramo omogućiti libijskim vlastima da na vojni način interveniraju protiv islamske države, i spriječe da se ona širi. I samo tako ćemo postići da se ima dobra budućnost za tu regiju. Gospodin Kozo Na minutu i 30. Hvala predsjedniče. E, mi se zalažemo za to da urode napori Bernardina Leone u Libiji i demisture u Siriji. Mislimo da je to jedini način da dođe do regionalnog rješenja u kojem će sudjelovati svi dionici. E, povjerenik nam je izložio čitav niz katastrofa. Nadamo se E, da do katastrofa neće doći. 2011. godine došlo je do jednostrane akcije u sudjelovanje Ujedinjenih naroda i velikog broja zemalja. A alibi je bio da ih mi štitimo. Međutim, koga smo zaštitili? Nikoga, niti Libijice, e, niti Europu. E, I sada vidimo da teroristi ruše Libiju kao što su već učinili sa Sirijom. Ima toliko mrtvih izbjeglica, terorizam se širi. Rečeno je da je se ukazala mogućnost i posredovanja Alžira i Afričke unije to nije odlučeno, već se krenulo na vojnu opciju. Zato sada moramo svašta, sve učiniti što možemo kako bi zaživjela vlada nacionalnog jedinstva u kojoj će biti uključeni i svi dionici, uključujući i plemena i različite snage u toj državi. Moramo nastaviti raditi tim putem i e, prestati sa vojnim intervencijama. Hvala gospođa Lokbiler na minutu i 30. Hvala, jučer sam se vratila iz Tunisa, tamo sam e, e, razgovarala sa Unsmilimo, zatim predstavnicima e, libinskih stranaka i plemenama. E, e, bilo je kritika, ali e, postoji pak suglasnost ovaj tekst koji je pred nama može se smatrati pozitivnim, posebice što se tiče kažnjavanja i zaštite ljudskih prava. No, nemojmo imati iluzije. Postizanje dogovara je teško, a još je teže to i provesti. Postoje mnogo milicije koje E, slijede svoje interese i e, neće sve potpisati taj dokument. Stoga e, i zemlja je potonula i gospodarski i sigurnosno i iznimno je bitno stabilizirati zemlju i izgraditi vladu nacionalnog jedinstva i sve zemlje članice ako bi bile jednoglasne onda bi naš utjecaj bio jači. Čujemo mnogo o kršenju ljudskih prava izbjeglica u Libiji i nadamo se da će Evropska unija i dalje e, podupirati rad e, za e, dobrovoljaca koji se brinu za ljudska prava. Hvala. Hvala. sada gospodin Kastaldo na minutu i 30. Hvala predsjedniče. kada se postigne sporazum morat ćemo nešto napraviti da sve te stranke zaista prinudimo da nešto naprave. To su riječi Kabura koje smatram ispravnim u ovoj situaciji. Projekt ove jedinstvene vlade ima i jedan problem. Naime, ne pristaju na njega svi dionici, ne arapska plamena sa i juga Libije. E, nadam se da se neće neko od njih brzo pokajati ako potpiše pa samo otvori novi rat moramo reći da je bilo jako puno problema e, od onih u Bengaziju do rokova parlamenta u Tobruku pa parlamenta u Tripoliju pa su sudjelovala međunarodna zajednica u tome a i u e, Maroku e, se također o tome govorilo. Dakle, mir u Libiji zaista je još jako dalek. I iskreno govoreći, 27. rujna Obama je govorio da žali zbog proteklih grešaka. Ja mislim da je to zapravo e, sasvim licemjerno. Jer ovo su pokrenule zemlje, SAD, Francuska i tako dalje, a oni su samo bombardirali tu zemlju, nisu lako omogućavali demokratsku tranziciju, jer e, ono što je bilo vezano za naftu bilo je mnogo važnije od budućnosti cijelog Mediterana. Slažem se s povjerenikom, a kada će odgovorni za ovu katastrofu da položiti račune. Gospodine Castaldo, prihvaćate li plavi karton e, gospodina Jakovčića? Izvolite.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

sirije i libije ali pogotovo sada libije da li se slažete sa mnom da treba prvenstveno prepustiti njima da odluče o svojoj sudbini a mi moramo biti samo facilitatori toga procesa? zahvaljujem eh, gospodine jakovčiću na ovom pitanju. u potpunosti se s vama slažem E, svakako ti planovi često ispadnu potpuno neučinkoviti i e, možda dovedu do primirja, ali e, nakon toga se jednostavno ne može upravljati državom. Postoji potreba za prekidom vatre, ali nemojmo ponavljati iste greške jer ćemo inače stvoriti još jednu paraliziranu državu, i imati još veći problem za riješiti u budućim godinama, a to će svakako biti vlada koja neće moći e, se suprotstaviti kalifatu. Gospodin u minutu i pola. Hvala vam već. E, deset minuta je govorio zastupnik komisije u nedostatku visoke predstavnice Mogherini. Njezin utjecaj na ovaj dosje o kojem raspravljamo dolazi do, izražaja kao jedna velika nula. Dakle, to se odnosi na konkretne zaključke koji su nam predstavljeni od strane predstavnika komisije. Nula, dakle, apsolutna nula. Po meni nije jasno kako je moguće da Europska unija ima ovako nesigurno, stajalište u vezi sa Libijom, a s njom graničimo na jugu i to sve u kontekstu hitnoće. Situacija je sve dramatičnija, treba dokinuti aktivnosti krijumčara, krijumčara ljudima, oni su odgovorni za tragediju poput e, današnje. Osim toga, ledi se krv u žilama kada se pročita izjava velikog muftije šejka Sejda Al-Gajanija iz Libije koji veli da nije dovoljno da se šerijatski zakon u buduće smatra bazom za pravo. Naime, prema islamskom zakonu šerijat ne može biti samo jedan izvor prava, zato što se ono treba smatrati pravom. Dakle, moje pitanje je što misli Evropska unija? Hoće li nova država nacionalnog jedinstva na kojem se radi uz našu podršku? Tamo imamo na svu sreću službe Francuske i Italije koji nadamo se rade jako dobro jer Europe tamo nema. A vi nam za budućnost pripremate jednu lijepu državu kojoj će vladati šerijatski zakon. Hvala. Riječ ima zastupnik Epitideos na jednu minutu. I Zahvaljujem. Libijski slučaj pokazuje još jednom da e, vanjska politika Europske unije nije u pravu. Mi smo se bez razloga i bez interesa uključili u dva civilna rata u toj zemlji. Umjesto da riješimo problem, postali smo dio tog problema. Humanitarna, humanitarna kriza i Naravno, sve su strane u tom e, ratu prekršile ljudska prava, sada imamo ove valove izbjeglice i koje dolaze putem Italije. A sada, što je još gore, imamo i ISIS onde, e, snažne džihadističke e, snage kao i u Siriji. Što sada to dokazuje? To pokazuje da mi još uvijek inzistiramo na krivom putu E, ne želimo slušati e, ili želimo slušati, a sada u čemu je e, svrha toga? Mislim, Turska ima zbog Isisa gomile imigranata koje samo gura prema Grčkoj i Italiji. A sad na kraju Europska unija njima dade status privilegiranog partnera. Turskoj naime umjesto da kažu da su oni zemlja koja želi pristupiti Europskoj uniji pa stoga mora poštovati svoje obveze. Ako nastavimo na ovaj način, nikad nećemo riješiti svoje probleme, jednostavno ćemo samo nastaviti ovim putem. Dobro, hvala. Sad smo čuli e, sve klubove. E, gospodin Preda, dvije minute. Predsjedniče, zahvaljujem. Svi znamo da e, smo sada vidjeli četiri rata, e, četiri godine građanskog rata u Libiji koje su potpuno uništile tu zemlju, uništile sve institucije koje e, su postojale pod stalim režimom i sada je zemlja u potpunom kaosu i postoji prijetnja regionalnoj stabilnosti, ali i Europskoj uniji. Da, e, Libija je zemlja u kojoj e, se e, provodi najviše ovog krijumčarenja imigracije prema našim zemljama i svakako da vidimo terorističku prijetnju ondje sa etabliranjem ISIS-a i IS-a na libijskom teritoriju. A vidimo i učinak na susjedne zemlje, na primjer u Tunisu napade koji su proveli ljudi koji su došli, proizašli iz libijskih terorističkih e, mreža. Pozdravljam e, napore Europske unije da okonča ovu krizu i pregovara pod okriljem UN-a. Imamo naravno i e, pomorsku operaciju koja se zove Sofia, ali svakako takva operacija ne može uspjeti bez vlade nacionalnog jedinstva a Libija ima stabilnu vladu koja je partner Europske unije. E, Najnoviji e, e, pregovori su idu u smjeru sporazuma koji će biti posljednja šansa. Sad imamo novi rok 20. listopada nakon tri propala pokušaja i mislim da sada produljenje mandata libijskog e, parlamenta dalje od 20. E, nije nešto što ohrabruje. Ali moramo očuvati vjeru, moramo nastaviti vjerovati u mogućnost postizanja povoljnog sporazuma. I e, Siguran sam da kada ga postignemo da će Europska unija moći poduprijeti mirovni proces. Hvala vam. Imamo ovdje jedno pitanje za vas u ime, tu je zastupnik Šoprad koji vas želi nešto pripitati ukoliko prihvaćate pitanje. No, no, je veux pas discuter avec le Front National. Neću e, raspravljati sa nacionalnom frontom, ne. Dobro, e, gospodin Panceri, minutu i pola. Hvala vam. Grazie, presidente Hvala vam predsjedavajući. Nalazimo se u iranoj situaciji i svi bismo to trebali znati. ključne važnosti je da Europska unija izvrši potreban pritisak kako bi se postigao sporazum između različitih frakcija u Libiji, a rok treba biti 20. listopada. Ne možemo ići iza tog datuma. Konačna faza je teška, međutim svi trebaju shvatiti da oni koji se u ovo ne budu uključili da će preuzeti veliku odgovornost u vezi, i u vezi sa njihovom budućim priznanjem. Moram reći da u ovom kontekstu nije bila genijalna ideja e, sada unutar UN-a pokrenuti raspravu e, o, zamjeni trenutnog pregovarača gospodina Leona. Treba ga pomoći u ovoj konačnoj fazi kako bi došli do sporazuma. U nedostatku sporazuma ne samo da će se povećati problemi u regiji, već i oni u Europi. Mislim na rizike povezane sa proširenjem sukoba i sa činjenicom da bi to moglo dovesti do procvata terorizma. Mislim na stotine tisuća ljudi koji su izbjegli iz Libije i koji se nalaze u blizini tuniške granice i žive u vrlo teškim uvjetima kako za njih tako i za Tunis i na koncu tu je trgovanje migrantima. Zbog svega toga je sporazum u Libiji prijeko potreban i nadam se da će Europska unija učiniti sve što je moguće kako bi do njega došlo. Imamo jako malo dana na raspolaganju i htio bih, htio bih da ih iskoristimo najbolje što možemo. Hvala lijepa. Zastupniče Panceri, imamo pitanje za vas od zastupnika Karvera. Prihvaćate li pitanje? Izvolite, zastupniče Karver. Zahvaljujem gospodine Panzeri. Vi ste kritični prema Ujedinim narodima i čini se da ste zauzeli pristup da je Europska unija najbolja međunarodna organizacija da riješi to. Doista jeste li toliko sigurni da e, da je Europska unija po svojim uspjesima netko ko bi trebao zamijeniti UN, možda biste trebali pogledati širu sliku, sjetite se samo onih katastrofa koje smo proizvali. Hvala. Credo che lei abbia capito poco. Mislim da ste vi shvatili vrlo malo od onoga što sam rekao. Ja nisam kritizirao Ujedinjene narode zbog onoga što poduzimaju, već sam samo rekao da je a priori bilo pogrešno raspravljati o mogućnosti zamjene Bernardina Leona, dakle trenutnog pregovarača sa Njemcem Koblerom. To je po meni bila, bio krivi tajming. Mislim da se to trebalo kasnije poduzeti zato što će ovo dovesti u težu situaciju trenutne pregovarače i zato je bila potrebna ova kritika Ujedinjenih naroda. Dzisiejsza katastrofalna situacija w libiji jedno z... katastrofalna situacija u Libiji jedan je od najvećih poraza vanjske politike Europske unije i to kao rezultat hipokrizije zapadnih eh, vođa. Eh, bilo je dovoljno dobiti ustupke za e, ekstrakciju nafte, pa da se promovira Gaddafija u prijatelja nekih europskih država, ali to prijateljstvo nije dugo potrajalo i e, taj se scenarij ponovio u Libiji nakon Iraka i danas te zemlje koje su povezane sa e, Libijom i podupiru režimu Libiji a e, onda ga ruše. Danas e, traže solidarnost e, za rješavanje izbjegličke krize. Zemlje kao Poljska, Slovačka, koje nikada nisu bile povezane sa Gaddafijevim režimom, javno se grde jer ne žele preuzeti dio navodno svoje odgovornosti za izbjeglice ali bivši prijatelji Gaddafija danas ne mogu biti moralni autoriteti i drugima držati lekcije. Zastupniče Karski, imamo za vas pitanje zastupnika Eteriđa prihoćili li pitanje. Izvolite, imate riječ. Sua domanda. Thank you Zahvaljujem što ste prihvatili pitanje. E, Načelno se slažem s većinom vašeg govora. Slažete li se vi da postoji tolika ironija kao što imate zemlje, e, recimo kao e, što Velika Britanija sa Tonijem Blairom koji se sljubljuje s Gaddafijem i koji su prouzročile takve posljedice za tu zemlju, a sada misle da mogu riješiti sve probleme, ali zapravo zemlje koje su zastupljene u EU su uzročnici većine problema. Slažete li se? Hvala vam. Izvolite, odgovorite. europejskih mijem na mišli takie... Kad e, govorimo o vođama tih zemalja, mislio sam e, Veliku Britaniju, Italiju i Francusku. Zastupnik Marti, jedna minuta. presidente, primera cuestión. Hvala predsjedniče, moje prvo pitanje. E, Libija ne postoji. E, postoje dvije strane koje nikoga ne predstavljaju i vlada koja ničime ne vlada i zapravo imamo etničko čišćenje između plemena koja e, sama sebe brane i pokušavaju jačati svoj utjecaj kontroliranjem određenih teritorija i raznih vrsta krijumčarenja i nadalje umjesto te zemlje imamo crnu rupu u kojoj nema nikakvog e, legitimnog predstavništva i od tuda potječe razne vrste krijumčarenja e, oružjem ljudima narkoticima i zapravo nema niti napretka prema sporazumu posebice e, sada sa islamskom, islamskom državom koja ima vladu koja nikad neće vladati državom ali tvrdi da ima legitimitet kad govori o pozivanju um, na intervenciju međunarodne zajednice, odnosno zapadnih vlasti da okonča ISIS. Dakle, e, takva je situacija sada u e, tom dijelu svijeta i to su strašne okolnosti, ali čini se da mi i dalje vjerujemo da moramo vjerovati u tu krivu ideju e, koju vjeruje gospodin Leona, to je da Zapad igra važnu ulogu. Gospodin Valero, zahvaljujem. Svijet je izgubio e, svoju kontrolu e, negdje na pola puta. To smo čuli ja i gospođa Barbara Lohviler kad smo bile u Libiji. Naime, da smo mi tamo bombardirali Gaddafi, a onda otišli bez ikakvog plana za to kako će Libija jednom e, stvoriti vlastitu državu nakon što to odradimo. I to je stvorilo državu u kojoj e, je narod podijeljen i u kojemu slobodno kola oružje. U Tunisu smo razgovarali i sa tuniskim vlastima i sa libicima i ono što smo utvrdili je da nema potpore za nove e, vojne napore koje e, se e, koje provodi nafor europska operacija Sofija. I niko nije zapravo razmišljao o tom hoće li to dovesti do veće sigurnosti za Libice. A, mogli bismo reći da je to gotovo privatna stvar europskih e, zemalja koja pokušava zaustaviti val migranata, ali to nimalo neće pomoći libijskom narodu. Zahvaljujem. E, Zašto povjerenica za vanjske poslove misli da može imati ikakvog utjecaja na tijek libijske politike i tražiti vladu nacionalnog jedinstva kada ne postoji jedinstvo i u samim zemljama članicama Europske unije? Evo, pogledajmo samo pojedine zemlje članice i njihovu reakciju na krizu migranata. Nakon inicijalne zapadnjačke intervencije u Libiji koja je dobro e, dokumentirana i kolektivno E, neuspjeha međunarodne e, zajednice kao i e, Europske unije da osigura Sjevernu Afriku, nastao je vakum u Libiji. Sada je čak i Obama mora priznati tu situaciju i to je sada stvorilo mjesto gdje rastu terorističke skupine kao što je Islamska država koje sada voze, vode svoje nekažnjivo, svoja kriminalna carstva i ugrožavaju i sigurnost europskih e, zemalja time što preplavljuju naš kontinent svojim borcima. Zapravo uopće nema niti boljeg primjera e, neuspjeha vanjske politike Europske unije od trgovine ljudima koja potiče iz Libije, a koja je dovela do brojnih smrti i e, zbog čega sada e, europski političari pokušavaju naći neku odgovor na onaj kaos koji su sami uzrokovali na početku. I što Europska unija radi umjesto da nađe rješenje za migracijsku krizu? Europska unija traži još više centralizacije u Europi i, i stvaranje e, e, europske zajedničke obalne straže i graničnih snaga i e, kada pogledamo što smo napravili sa eurom ne bih ja vjerovao niti jednom europskom birokratu da e, osigurava naše granice naše more ili da nam daje savjete o vladi jedinstva hvala Nastojimo se svi držati dodijeljenog vremena, inače se rasprava previše odužiti. Zastupnik Šoprad Depuis 2014, la Libye, conséquence de la... Od 2014. godine Libija Libija trpi posljedice intervencije 2011. Bankrotirana ima dvije vlade, dva parlamenta i dvije različite milicije. E, imamo na zapadu skupinu iz Tripoli, uglavnom islamiste koje ne priznaju UN i isto tako na istoku imamo ljude iz, u Tobruku u kojima imamo druge grupacije, bivše one koji su podržavali Gaddafija, njih podržava UN kao i Europska unija. Radi se o vojnoj koaliciji protiv islamista u Bengaziju. Islamisti koji žive zajedno s džihadistima i eh, egipatskim njihovim ekvivalentima koji žele zauzeti Sinaj. Međutim, sada prednost ima islamski kalifat koji više nije ograničen. Jedino rješenje, rješenje mislim da je pomorska blokada libijske obale kako brodovi više ne bi odlazili. Mislim da je to jedino rješenje za pitanje emigracije. Emigrante treba vratiti natrag. Hvala vam, bili ste jako jasni, ali evo vrijeme je nemilosrdno. Zastupnik Golniš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 govorio o tome što treba učiniti, da jasno mi je da je on to vrlo jasno iznio, jasno mi je zato što nije htio da o tome raspravljaju sa svojim političkim prijateljima. Mnogi su Gaddafija lijepo primili eh, na crvenim tepisima, posvetili su mu puno vremena, tapšali se po eh, leđima u Francuskoj kada bi došao posjet i onda su naravno istovremeno mm, kovali u ratu kako da ga ubiju. Međutim, eh, trebamo učiti iz iskustva. Mi, zapadni svijet, smo destabilizirali Irak, destabilizirali smo također Libiju. Sada se čini da su mnogi ovdje spremni destabilizirati i sirijsku vladu. Dakle, to su ljudi koji zaista i iskreno rade na strani islamista za koje se pretvaraju da ih se protiv njih bore. Zahvaljujem predsjedniče povjerenče. Vjerujem da je najbolje što se ovdje može utvrditi u sadašnjoj situaciji je da je činjenica da u međunarodnoj zajednici se stoji zapravo iza plana Bernardina Leona i nažalost to nam u sadašnjoj situaciji neće dalje pomoći i za slučaj političke, e, političkog sporazuma trebamo imati paket potpore, ali bojim se da to se neće dogoditi tako skoro, takav sporazum kao što se čuje i od e, strane u Tripoli su, su povučeni pregovarači, znači Maroko više se ne trudi posredovati, a s druge strane i parlament u također e, prebacio, e, odnosno proširio mandat iza e, i 20. E, desetog. Znači zapravo čini se da nećemo u, sljede, tako skorom vremenu doći do nekog korisnog rješenja. Svakako postoje e, razne paravojne snage koje imaju razne interese da ne dođe do sporazuma jer bi željeli nastaviti svojim kriminalnim aktivnostima. Ali također možemo vidjeti da e, razne strane po, po ti, po, podržavaju tri Tobruk, a e, tu se spominju, spominju i e, Turska, Katari, Sudan koji podapiru Tripolis. I sada, nas, sada se postavlja pitanje ne bi li u svezi sa pregovorima koje vodimo s Turskom, na primjer, trebali zapitati kako bi to interese mogla ta imati zemlja da sada u Tripolisu e, ima podupire drugačiju strukturu, a nije u stanju e, da nije u stanju doći do odgovarajućih rezultata. To je možda još jedna od stvari koje bi trebalo spomenuti u razgovorima sa Turskom. Gospodin Gomez, minut, gospođa Gomes, minutu 30. Imamo humanitarnu katastrofu u Libiju koju smo sami pomogli e, tako što nismo imali koordiniranu europsku aktivnost nakon pada Gadafija glupim propuštanjem različitih pomaganjem vlasti pomogli, pretvorili smo miliciju u teroriste kako su danas. Nemojte se zaveravati, povjereniče. Sedma verzija, sedma verzija UN-ovog sporazuma neće se uskoro potpisati prema onome što smo čuli e, danas iz Tripolija i Tobruka. Glavna vojna operacija, velika vojna operacija i katastrofalni model Čini se da koristi general Ifta, budući novi Gaddafi, a posljedice će trpjeti libijski narod e, i imigranti koji nastoje pobjeći, a neizbježno to će snositi i Europa. Europa Europino nedjelovanje je rezultat manjka zajedništva i rivalstva između naših vlastitih država članica zbog vlastitih interesa. I to sada upravo dovodi neke naše glavne gradove do toga da razmišljaju o vojnoj intervenciji koja bi zahtijevala tisuće vojnika, da ne spominjem i pravno opravdanje. Još jedna greška koju su učinile Europska unija, UN e, i SED je da su se pravili da ne vide sve te frakcije i da ne vide te posredničke ratove u e, Libiji, prije svega države koje podržavaju Tobruk i e, Turki, Turska i Katar koje podržavaju Tripoli. Mm, tako što nismo to zaustavili, omogućujemo širenje terorista, daješa i tu se ne radi o nečemu što ide samo protiv naroda Libije, nego i naroda Europe. Gospodin Belder. Hvala. Libija bi, Libija sad ima dva paralelna parlamenta i dvije paralelne vlade. Europska komisija zajedno sa visokom predstavnicom nadam se će nam dati pisani odgovor na pitanje u kojoj mjeri je ovo opasno za Europu. Imamo već izvještaje u vezi sa dostavom e, oružja od strane Turske islamistima je li to nešto o čemu je Europa s Turskom već govorila? To je bilo, e, razgovarala, to je bilo moje prvo pitanje. A drugo pitanje se odnosi na dostavu oružja libijskoj vladi u Tobruku. Je li istina da im Rusi šalju oružje? Kao treće, koje mjere Europska unija pouzela kako bi se borila protiv e, prijetnje islamske države iz Libije? uz potencijal, potencijalni dolazak islamskih boraca među migrantima. Hvala lijepa. Gospođa Volkmans. Hvala. Htjela bih vam e, zahvaliti na uvodnim riječima i mislim da je situacija, kao što ste rekli, doista kritična. E, mnogi zastupnici su danas naglasili ozbiljnost situacije kad imamo više od 400 tisuća ljudi koji su izbjegli unutar svoje države i mnogi izvan. E, Mediteran je postao vrlo opasan za stotine tisuća ljudi i sada im trebamo pomoći. Ja se samo nadam da će se sve strane mobilizirati i potpisati taj sporazum zato što je Libija i potrebna podrška. Koliko shvaćam, komisija je alocirala 100 milijuna eura za taj prijelazni, prijelazni period. Dame i gospodo, ovo je samo po sebi možda već dovoljno, ali mislim da bismo trebali imati hrabrosti i omogućiti podršku na terenu, uključujući e, da pomognemo UN-u, primjerice tehnički e, pravosuđu i policiji. Također trebamo imati hrabrosti e, omogućiti vojnu i policijsku suradnju. Naša suradnja sa, na, naša podrška Libije je za sada suspendirana, ali mislim da je moramo vratiti. I na kraju mi naglasiti da podržavamo Human Rights Watch koji proziva sve one koji su krivi za zločine da e, budu izvedeni pred Međunarodni kazneni sud. Zastupnik Marusik. Non accende il microfono. Ako ne upalite mikrofon, nitko vas ne čuje. Panie przewodniczący, szanowni państwo, e, musimy... Dame i gospodo predsjedniče, moramo se podsjetiti da prva, da je prva žrtva svakog rata uvijek istina i ako nemamo istinu, onda su mnogi naši govori prepuni samo demagogije i zapravo propagande. A to, vam neće to nam neće pomoći da riješimo ovaj problem. Europa je bolesna, a kako bismo je zaliječili neće biti dovoljno boriti se protiv simptoma bolesti, nego moramo otkloniti i sam izvor bolesti. A izvor ne znamo koji je. Libija, slično kao i mnoge druge severoafričke zemlje, uništena je od strane zapadnih supersila. Uništili smo Irak i omogućili smo i, tu smo dali onda sve moguće izgovore za to osim onih pravih. Slično se može e, reći i za Libiju. I rekli smo sve osim istine. To nam ne pomaže u rješavanju ove situacije. Moramo saznati, moramo doznati od zapadnjačkih e, vlada koji su pravi izvori ovoga sukoba zato što Europa tone a, i želimo potonuti svi zajedno, što je katastrofa za vanjsku politiku. Hvala vam. Vidimo da je da se stvorilo savezništvo između Rusije, Evropske unije i SAD koji su odlučili da bi u Libiju trebali uvesti demokraciju. Tada su uklonili diktatora Gaddafija, jer je e, Gaddafi uveo jednu novu valutu koja je trebala u međunarodnoj razmjeni zamijeniti dolar. Međutim, evo sada je zemlja podijeljena na dva dijela i situacija je daleko gora nego što je bila ona za vrijeme Gaddafija. Evropsku uniju interesira da se ta da se situacija stabilizira jer ukoliko se nastavi ova situacija na sjeveru Afrike, tada će se Angela Merkel morati nositi sa novim migratornim tokovima. Hvala vam zastupnik Čeza na dvije minute. Hvala vam lijepa. Želim poželiti visokoj predstavnici Mogherini da što brže ozdravi. I koristim priliku kako bih vam zahvalio od srca na raspoloživosti koju imate za kako parlament, tako i za odbor AFET u kojem radim. Danas govorimo o Libiji, ali budimo iskreni, Libija, Somalija, Jemen i neki drugi nemaju više vlastite države, nema tamo vlada s kojima se može razgovarati i to je uzrok problema u tim zemljama. Kada je riječ o Libiji, kontekst je vrlo složen zbog sukoba između različitih frakcija, različitih etničkih e, grupa koje, svi ti sukobi proizlaze iz jednog dugog, dugog građanskog rata. Nije lako tamo pronaći odgovornog sugovornika. Vidimo da postoji da postoje zastupnici koji su nemilo, poprilično svojim stavovima. Tu je utjecaj Turske izvana, a u vlada, vlada u Tobruku je pod upravom Egipta i Saudijske Arabije. Sada nemamo posla sa jednim diktatorom, već sa više njih. I u tako teškoj situaciji UN je odradio svoj dio posla sa Bernardinom Leonom. On je velikom upornošću uspio postići nekoliko sastanaka, dakle nastaviti dijalog. I u ovom trenutku je potrebno da Europa na, odlu, na odlučan način podupre inicijativu EU, na čiji je cilj stvaranje vlade moramo nadzirati situaciju, nadzirati izbore koji će se održati, tamo moramo nastaviti rad koji je započeo Leon. Iako kao Europa doista želimo biti protagonisti i sudjelovati u stvaranju stabilnosti u toj zemlji, moramo napraviti taj korak unaprijed i staviti za isti stol ne samo tamo što je pregovarače, već i čitave zemlje poput Turske, Saudijske Arabije i tako dalje, koje bi sa nekim drugim zemljama trebale sjesti za stol i dokinuti ovu situaciju. Gospodine predsjedavajući, vi biste se trebali potruditi. Moramo je u ovu vijećnicu uvesti konstruktivan dijalog, kvalitetne rasprave. Hvala vam lijepo, zastupniče Čezar. riječ. Ima zastupnik Parnju. Politička rasprava između i političke, rasprave između libijskih e, stranaka sad su završene i sad nam predstoji veliki posao a, medijacije. Međutim, imamo još jedan osjetljivi zadatak, za njega je potrebna odgovornost sa svih strana, to je reći da ili ne. Radi se o hitnoj stvari, zato što je vlada nacionalnog jedinstva ta koja treba početi raditi, E, prijetnja od je veća nego što je ikada bila. Libija sada ima oko 5000 boraca e, te organizacije na svojem tlu i oni napadaju između ostaloga i e, luke Sabre i Bengazi i nažalost ta teroristička organizacija je tu u Libiji jaka. Stoga nam treba jaka država koja može braniti svoje granice i svoje teritorije. Moramo podržati izjave visoke predstavnice o tome da nam, da nam podhitno treba 100.000 tisuća milijuna kako bi nova vlada mogla obaviti svoj posao i da hitno moramo uspostaviti tu novu vladu. Mm, zastupnik Piotrovski minutu. Hvala lijepa. Već je, godine, je već četiri godine prošlo od arapskog proljeća kojim je uklonjen Gaddafi s vlasti i to uz veliku pomoć europskih država koje su omogućile i dostavile oružje Libiji. Međutim, to je dovelo do destabilizacije Libije i demokracija je nametnuta toj zemlji e, i našla se u sukobu sa godinama lokalne e, tamošnje tradicije. Sada imamo dva centra moći i nastaje veliki kaos kojega koriste krijumčari i islamska država. To izravno utječe na Europu zato što imamo teroriste koji su ondje obučavani i koji planiraju terorističke napade u Europi, uključujući i na svetu stolicu. Moramo e, također se nositi s valovima izbjeglica i upravo zato Europska unija bi se trebala uključiti u proces stabilizacije u Libiji. I to u suradnji s SAD-om i saveznicima iz NATO-a ili drugih država iz Sjeverne Afrike. Zastupnik Ferran, minutu. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, Libiju je oslobodio Nikola Sarkozy, a sada je to zemlja u kaosu. Zašto su Francuska i Engleska ušle u e, rat u Libiji u ime ljudskih prava? E, istina je da gospodin Gaddafi više nije tu i ne može tome posvjedočiti, međutim jasno je kako je oslobađanje e, Libije imalo svoju cijenu kroz islamizaciju, kroz nezaposlenost, trpio je turizam i zemlja je podijeljena E, različite sada paravojne e, snage nameću svoje zakone, imamo i trgovanje i krijumčarenje oružjem unutar zemlje, e, što je rezultiralo time da su mnogi napustili svoje domove. A sve se to dogodilo zbog Europske unije i uz blagoslov Europske unije. Sada imamo odgovornost prema Libiji i moramo iz toga brzo izvući sve zaključke. Hvala. Gospodin Milan Mon, dvije minute. Hvala. Situacija u Libiji je sve ozbiljnija zato što se ovaj sukob nastavlja. E, čuli smo od povjernika da, je život sve teži, ima sve više ljudi koji su izbjegli i koji pogibaju. Zemlja je izložena terorizmu, uključujući Daeshu, isto tako i krijumčarenju e, oružjem. U posljednjih posljednjim mjesecima napravljen je znatan napredak prema političkom rješenju. E, Ujedinjeni narodi i posebni e, zastupnik tu su, predstavnik tu su odigrali bitnu ulogu u tom procesu. Od 20. rujna imamo neke prijedloge pred sobom, e, međutim nije vrijeme da se dalje s time nema smisla sastavljati ponovno prijedlog koji sadrži osnovne elemente za konsenzus svih strana. Mislim da više ne bismo smjeli odugovlačiti, moramo zaključiti na uspješan način ovaj proces. Dakle, sada je potez na Libiji. Oni, Libijci, moraju sami početi upravljati svojom sudbinom i moraju imenovati vladu nacionalnog jedinstva koja će imati važan zadatak da se bori protiv radikalnog fundamentalnog e, terorizma, islamista i e, ilegalnog e, trgovanja i krijumčarenja. Libija je jako važna sredozemna zemlja i ima jako važnu zemljepisnu poziciju i zbog toga je to jako važno za Europsku uniju jer to će utjecati na sve nas. E, posljedice ovog vakuma koje je nastao u državi jasan je i kada vidimo slučaj krijumčarenja ljudi preko sredozemlja. Nadamo se da e, će operacija Sofija koja počinje sutra e, doprinijeti u borbi protiv tih, tih mafijaških operacija. Situacija u Libiji već ima jasan, jasan učinak i pridodaje ovom već i onako složenom problemu. Obje strane sredozemlja trebaju se ujediniti i konstruktivno zajedno djelovati kako bismo imali jednu e, ujedinjenu, suverenu Libiju bez nasilja. Libija sada treba mir, stabilnost i zajedništvo. Hvala. Hvala vam, zastupnik Kan. Više od pola milijuna ljudi dostiglo Europu preko sredozemlja. Tri tisuće ih je umrlo na tom putu. To predstavlja ne samo humanitarnu, već i sigurnosnu e, krizu. Dobro je da pokrećemo ovu novu operaciju, međutim potreban je sveobuhvatan, e, sveobuhvatan rješenja za ovaj složeni problem. Dok nema vlada jedno, je, nacionalnog jedinstva koje može vladati tom zemljom, teško vjerojatno će se situacija pogoršati. Europska unija mora održati aktivniju ulogu u procesu dijaloga. Ta zemlja zaslužuje mir ne smije biti taoc male manjine koja se služi silom. Trebamo promovirati regionalnu suradnju. Tražimo od e, dionika da poštuju embargo na oružje te da poštuju nacrt sporazuma ne smijemo zauzimati strane, moramo pomagati libijskom narodu da, da e, nadiđu ovu krizu, moramo im pomoći da izgrade snažne institucije. Hvala vam. Hvala. Zastupnik Schaffhauser, izvolite. Cher collègues, écoutons la La tragédie libyenne. Poštovani kolege, Tragedija u Libiji odražava katastrofalnu vanjsku politiku Europske unije i NATO-a. Oni su poslužili interesima SAD-a, te dakle vidimo jedan plemenski kaos, jednu zemlju koja je razorena, podijeljena na istok e, i zapad. Vidimo veliku nesigurnost teritoriji kojim vlada islamska država, krijumčari ljudi. Pa to je humanitarni kaos, vidimo to u ovim migratornim valovima. Međutim, ljudima se nalaze islamski teroristi. To je kaos koji eto stiže i do nas, zahvaljujući našim migracijskim politikama. Međutim, potrebno je djelovati na licu mjesta kako bi se riješio problem ilegalaca, ovih različitih frakcija. Međutim, sve to traži političke odluke koje će biti drugačije od ovih dosadašnjih. Možda će biti potrebna zbilja e, intervencija Rusije u Egiptu kako bi se izbjegao najgori scenario koji nam pripremate. Hvala vam zastupnica Jala Sender. Hvala lijepa sa nadom, e, s nadom gledamo u sporazum koji je postigao Bernardino Leon. Njegov mandat je dovršen 1. rujna. I vidimo da tu sad različite pritiske, oni koji ne žele mir u Libiji. To je sporazum koji smo postigli nadvladavši skepticizam u jednoj zemlji koja se nalazi na koljenima zbog nakon godina brutalne diktature, rata, napetosti, do kojih je došlo i zbog prisutnosti islamske države, odnosno Daesha. Važno je da podržimo ovaj sporazum i da do 20. listopada, to je dan kada se raspušta parlament u da će se sve dovršiti. Potrebne su mjere kojima će se popratiti ovaj proces, a parlament će morati odgovoriti i na zahtjeve vezane uz financijske resurse. Potrebno je ponovno izgraditi jedinstvo u radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, to je islamska država i to što je prije moguće. Libija ima ključnu ulogu u toj regiji, ima ključnu ulogu za susjedne zemlje koje su bile žrtve atentata poput Tunisa u muzeju Barda. To je plodan teren za krijumčare ljudima. Dakle, moramo biti učinkoviti kako bismo prevazišli ove prepreke, jednako je i u UN-u, kako bi ovaj jedini dostupni sporazum mogao izgraditi jedinstvenu vlast u Libiji. Inače, ćemo su, inače će nas juga Mediterana dolaziti stotine tisuća ljudi koji će biti žrtve krimčara ljudi. da parte degli Hvala vam. Imam poruku za vas od prevoditelja, a to je da je brzina nekih govornika takva da je nemoguće prevoditi. Zastupnik Weidenholzer. Kada raspravljamo o Libiji, onda obično razgovaramo o neuspjesima Zapada i onoga što je sve krivo učinjeno. I to je naravno ispravno, ali to nas neće nikada odvesti dalje, a naročito ne odgovoriti na pitanje zašto sve ide tako polagano. Mislim, ključno je i nužno da se prvo situacija normalizira, znači da se uspostavi država u Libiji. I također je hitno nužno da se e, napokon e, libijski narod može uzeti svoju sudbinu u svoje ruke, ali to je europsko odgovornost. Pitanje je naravno možemo li učiniti nešto više. Jer nužno je prvo uspostaviti stabilnost u regiji. Naime, to je naša e, susjedstvo, Mare Nostrum i zatim ako želimo spriječiti širenje Deša i e, na sjeveru Afrike i treće zbog toga što imamo problema sa izbjeglicama. Mislim gotovo jedan milijun ljudi čeka da dođe u Europu. Znači treba nam pametan, mudar, pouzdan partner s kojim ćemo zajedno moći riješiti te probleme. Hvala vam, zasupnica Dali, jedna minuta. E, mi scusi, onorevole Dali, il Kolegice Dali, molim vas, uključite mikrofon. Hvala vam, <laughs> predsjedavajući. E, na dugo smo se nadali da će se postići sporazum radi stabilnosti u Libiji. Međutim, ovdje je potrebno dobiti potporu drugih međunarodnih tijela kao što je UN. 20. listopada mora biti krajnji rok. Za, moramo stvoriti, pomoći stvoriti na vladu nacionalnog jedinstva, moramo podupiti sve napore u tom pravcu. Tu, moram, tu se moraju dokinuti vatreni okršaj, mora se uvesti mir i sigurnost. Da bismo to postignuli, važno je da svi dionici nastavljaju imati aktivnu ulogu u ovom procesu i zato se nadam da ćemo vidjeti mirovni sporazum koji će se provesti u praksi koji će dovesti do sigurnije Libije. Zastupnik Kristeja, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Četiri godine nakon što su se borili na ulicama za demokraciju i prosvjedovali. Vidimo kakva je situacija u Libiji. Kriza je nanijela velike žrtve civilnom stanovništvu, dovela je do stvaranja izbjegličkih valova. Danas je već eh, konačno stiglo vrijeme da svi preuzmu odgovornost u toj zemlji. Mm, poslije, ovi posljednji napori UN-a su doista posljednja šansa. Moramo pronaći sveobuhvatno rješenje za tu zemlju. Sada je na tamošnjim strankama da pokažu zalaganje za novu demokratsku Libiju koja će moći donijeti mir i prosperitet za sve Libijice koji to traže i zaslužuju. Evropska unija je uvijek bila spremna pružiti potrebnu pomoć, ali je za pregovaračke strane da iskoriste u posljednju priliku za mir. Hvala vam. Zastupnik Freund, jedna minuta. Grazie, presidente. Zahvaljujem. Najnovije vijesti iz Libije su zapravo jednostavno razočaravajuće, ali ako do sada nije bilo nikakvog napretka, primjer Libije pokazuje za što je sposobna Europska unija kada zajedno djeluje sa Ujedinjenim narodima, odnosno mobilizira zajedno diplomatske snage. Ali ta vanjska politika nije potrebna samo prema, prema Libiji, nego Europska unija mora također i u drugim krizama na Bliskom istoku se jače angažirati i pokazati veću snagu. Naime, treba jasno reći da za e, mir ne postoji alternativa i stranke u ratu moraju znati da ova šansa koja sada stoji pred Libijom neće se tako brzo ponoviti i mora se znati što će značiti i dalje godine građanskog rata za našu sigurnost, a što znači više još e, izbjeglica za naš socijalne sustave. Hvala. Zastupnik Benifej, jedna minuta. Hvala vam predsjedavajući. Nalazimo se u odlučujućoj fazi za budućnost Libije. Sada, upravo u ovom trenucima, ove stranke bi mogle pronaći kompromis za vladu nacionalnog jedinstva s obzirom na sporazum koji je uspio postići Bernardino Leon i uz podršku visoke predstavnice Mogherini. Cijeli svijet očekuje postoji li doista politička volja eh, od strane predstavnika Tobruka i Tripolija da zbilja idu do kraja. Zadnje vijesti nisu jako ohrabrujuće, na to je podsjetila i kolegica Gomeš. Tu moramo riješiti još puno problema, od upravljanja ovim sporazumom do, do rasta humanitarne krize u zemlji, sve do ključnog zahtjeva, to je da se uspostavi sigurnosni okvir u jednom području u kojem se nalazi, nalaze snage islamske države koje vidimo na dijelu krijumčare ljudima. Moramo podržati svaki diplomatski napor, ne smijemo smanjiti politički pritisak na dionike koji trebaju raditi na uspostavljanju potrebnog pomirenja i uspostavljanju tijela države. Ne smijemo dozvoliti da ovako strateška zemlja utone u potpuni kolaps, to bi katastrofalno utjecalo na Europu. Hvala vam, zastupnik Howitt. If the European Union international community to be successful, Međunarodna zajednica koliko želi biti uspješna mora naučiti nešto iz prošlosti. Mi nismo bili dobri u, post, u planiranju za stanje nakon sukoba. Vidimo da nas prate nerješene stvari iz eh, prošlosti. To ima veze i sa našim sigurnosnim odgovorima. Ne smijemo imati s druge strane novog Gaddafija. Bengazi je bio simbol otpora, a sada je simbol uništenja. Zato danas moramo biti iskreni, tražiti pomirenje, to je u interesu libijskog naroda ne samo zbog e, smanjivanja migratornog pritiska na naše obale, to je važno i za sve zemlje na jugu naših morskih granica. Moramo surađivati sa lokalnim vlastima, moramo se pobrinuti da se ljudi ne regrutiraju od strane islamske države. Međutim, neuspjeh demokratske tranzicije stvorio hotspot za terora. Ono što je sada potrebno to je zajednički europski pritisak da se ta situacija popravi i sigurnost je u Libiji važna ponajprije zbog tamošnjeg naroda. Hvala. Došli smo do catch di slobodnog javljanja za riječ, mogućnost davanja riječi e, jednogovornika po političkom klubu i to ćemo napraviti po kronološkom redoslijedu e, zastupnik Šogor. Izvolite. Hvala vam. Četiri godine nakon pada Gaddafija vidimo da u Libiji sve težu humanitarnu političku situaciju. Mislim da bi se sa ovim problemima najbolje nosili kada bi se postigao dogovor između ove dvije frakcije te kada bi se brzo uspostavljala vlada nacionalnog jedinstva. Tako bi EUFORMED mogao biti učinkovitiji pri zaustavljanju krijumčara ljudi u libijskim vodama. Sve dok ne postoji učinkovita libijska država krijumčari, ljudi i teroristi će nastaviti profitirati od kaosa u koji je upala zemlja. To će donijeti bijedu za milijune e, drugih, a tisuće će htjeti pobjeći. Hvala vam, zastupnica Mici. Če? Nema je. Dobro, onda zastupnik Frunzulika. Po minutu. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Čini se da sam doista sretne ruke. Vjerujem da je vrijeme da se poduzmu odlučni koraci u izgradnji nacional demokratske građanske države u Libiji. Moram odgovoriti na želje libijskog naroda. Cijela regija se susreće sa sve većom destabilizacijom i terorističkim djelovanjem. Zajedno sa međunarodnom zajednicom moramo dokinuti ovaj sukob i uspostaviti ponovno mir i sigurnost. Prošlost nam je pokazala da se krize mogu riješiti ukoliko sve strane pokažu da žele ponovno uspostaviti politički dijalog u suradnji sa, sa međunarodnim dionicima te moraju početi provoditi potpisano. Što se tiče sigurnosne situacije u Htjeli smo smanjiti broj migranata i smanjit ćemo pritisak na vanjske granice kako bi, taj, kako bi, te zemlje, kako bi ti ljudi ostali u svojim zemljama. Mora se osigurati također, mora se osigurati demokratska prava tamošnjih građana. Hvala vam što ste se držali dodijeljenog vremena. Zastupnik Marijas. Gospodine predsjedavajući, situacija u Libiji nam pokazuje koji su tu novi izazovi za Evropsku uniju. Imamo 400 tisuća izbjeglica koje pokušavaju pobjeći od građanskog rata i dokopati se Europe. Dakle, moramo vidjeti tko je taj ko podržava džihadiste u Libiji, ali u Siriji i u drugim zemljama. Komisija zna da ima informacije o brodu koji je došao u područje Mizurate, tamo gdje se nalaze džihadisti, da je taj brod zaustavljen u blizini Krete. To je brod koji je bio krcat oružjem. Dakle, zna li komisija kamo, su trebalo, kamo trebalo stići to oružje koje je krenulo iz jedne turske luke? Dakle, ko je taj ko šalje oružje džihadistima? Hvala. Zastupnik Kjučuk, izvolite. Gospodin predsjedatel, uvažajami gospodin komisar, kolegi, krizata Libija i dvete vražduvašte strani bjaha sred osnovnite pričini za njakve od tragičnite sabitija s hora, na koji to stanahme svideteli prez izminalite... Hvala vam. Vidjeli smo što se događa na terenu, stradavaju stradavaju, stradavaju civili. Zato valja pozdraviti napore Bernardina Leona kad je, koji je izradio mirovni, mirovni okvir za tu zemlju. Nažalost, dvije vlade u Libiji ne pokazuju signale da imaju ikakvu namjeru potpisati sporazum. To bi se trebalo navodno dogoditi 20. listopada. Evropska unija, gospođa Mogherini, trebali bi učiniti sve što je potrebno kako bi se ove strane vratile za pregovarački stol te kako bi formirale vladu nacionalnog jedinstva. Ukoliko u tom ne uspijemo, ostavit ćemo otvorena vrata izbjeglicama. Hvala, izvolite. na nebezpečnou cestu přes středozemní moře. Gospodine predsjedavajući, Mnogi bježe iz Libije kroz Mediteran i također mnogi umiru pri tome. Međutim, ova situacija je posljedica kaosa koji vlada Libijom već nekoliko godina. Mi moramo pomoći Libiji mm, da se tamo konsolidira vlast. Međutim, to pitanje je vrlo složeno zato što SAD i još neke druge zemlje članice NATO-a su potpuno uništile vladajuću strukturu u toj zemlji. Rat, loša rekonstrukcija u toj zemlji sasvim su udaljile mogući mir i stabilnost u toj regiji i tu je, moguća, e, tu moguće da smo i mi nešto krivi. Moramo naporno raditi da bismo popravili stvari. Zastupnica Dodds, izvolite. Thank you, Mr. Zahvaljujem, predsjedniče. Povjereniče, dali ste neke e, naznake pomoći koje je moguća za Libiju i nekih dodatnih 100 e, milijuna kao dodatak uz postojeće programe. A možete li potvrditi da ova velikodušnost će biti povezana s jamstvima o tako važnim pitanjima kao što je sloboda od progona i diskriminacije kršćana i drugih e, vjerskih manjina. Nadalje, e, pod pukovnikom Gaddafijem e, Libija je dostavljala oružje teroristima u sjevernoj Irskoj, a posljedice toga još uvijek žive u mnogim žrtvama i sada raspravljajući sa ministrima vanjskih poslova ispada da se e, sva ona sredstva Libije koje su zamrznute na računima u Ujedinjenom kraljestvu se ne mogu koristiti kao kompenzacija za žrtve jer je to protivno međunarodnom pravu. I nadalje, hoćete e, Hoće li se raditi na pitanju e, sponzoriranja terorizma u Irskoj sa strane Libije kako bi se ta nepravda ispravila. Hvala. E, povjerenik Stiljanides traži riječ. Uvaženi kolege, hvala vam na ovoj e, vrlo bogatoj raspravi, i na ovoj zanimljivoj razmeni mišljenja koju ću prenijeti visokoj predstavnici, naravno. Dakle, uvaženi kolege, nastavit ćemo podupirati napore Ujedinjenih naroda u sljedećih nekoliko tjedana i nadamo se da će se doći do sporazuma između svih e, strana u sljedećim danima. Uvjereni smo da i sve uključene strane shvaćaju da nema vremena za gubljenje i da je došlo vrijeme da se razmišlja o budućnosti Libije. Libijsko gospodarstvo već propada, a socijalno tkivo je potpuno razoreno. Spremni smo e, sankcionirati one koji su proteklih e, godinama dokazali e, e, svoje sudjelovanje u sabotažnim aktivnostima. Europska unija neće dopustiti razdiobu Lidije. Europska unija također neće prihvatiti niti preuzimanje od bilo koje od strana koja bi silom nametnula svoju vladavinu. Europska unija također neće prihvatiti niti situaciju da e, libijske institucije, financijske institucije izgube neutralnost. Razmišljam o nacionalnoj naftnoj tvrci, središnjoj banci i investicijskoj agenciji. E, one moraju biti neutralne i e, ne uključene u ove stranačke borbe. E, upravo je njihova neutralnost očuvala jedinstvo države i to jedva i upravo ta neutralnost e, će održati u budućnosti e, jedinstvo i to je naša obveza osigurati to, naša moralna obveza kao Europske unije. Zahvaljujem. Hvala vam, povjereniče Stiljanides.